Nepalu. U ovom trenutku broj žrtava iznosi skoro 4000. Osim toga, ozlijeđeno je 6400 ljudi. Svi mi vidjeli smo slike uništenja e, kuća, sela, mjesta, cesta. Povijesna mjesta u zemlji u potpunosti su uništena, bolnice su potpuno preopterećene, nema električne energije, a zalihe pitke vode su ograničene. Osim toga, stotine tisuće, tisuća djece e, izloženo je strašnim posljedicama i upućeno na humanitarnu pomoć. U ime parlamenta pozdravljamo sve humanitarne aktivnosti i pozivamo na potporu nacionalnih i međunarodnih organizacija kako bi što prije pružile pomoć svim onim e, ljudima koji su pogođeni ovim potresom. E, u mislima smo sa žrtvama i izražavamo solidarnost sa nepalskim narodom. Poštovane dame i gospodo, prije tjedan dana ponovno je došlo do velike pomorske katastrofe u Sredozemlju. Između 800 i 1000 osoba se utopilo. Riječ je o ljudima koji su krenuli na put kako bi pobjegli od rata, progona, siromaštva i pronašli utočište u Europi. Znam da se mnogi od vas osjećaju poput mene. Danas vas e, ponovno molim e, za minutu šutnje i svaki put e, na svakom zasjedanju imamo iznova osjećaj da moramo misliti na ove žrtve, međutim u politici ne dolazi do onih promjena koje su potrebne kako bi se izbjegle ove katastrofe. U srijedu ćemo na plenarnom zasjedanju o tome voditi detaljnu raspravu. Na zadnjem plenarnom zasjedanju govorio sam o tome i kao mnogi među vama duboko sam potresen onime što sam rekao također na prošloj plenarnoj sjednici i rekao sam da se nadam da na sljedećoj neću proglasiti minutu šutnje, a ipak je došlo do toga. Dobili smo jako puno prijedloga od vas koji se upravo odnose na ovu temu. Znam da je situacija teška, ali s obzirom na dramatičnu situaciju i s obzirom na to da minuta šutnje predstavlja uvijek jedan poseban događaj e, zbog ljutnje, zbog onoga što se ne radi, ali ipak želimo pokazati da ne zaboravljamo žrtve. I zato vas molim i što se tiče žrtava u Nepalu i e, žrtava u Sredozemlju da ustanete i da održimo minutu šutnje. Drage kolegice i kolege, želio bih spomenuti jednu temu eh, o kojoj je govorilo jako puno kolega sa mnom eh, prošli tjedan i dan.